Good afternoon, dear colleagues. Welcome Dobar dan svima, dobrodošli na sjednicu odbora. Malo smo sačekali zato što e, čekamo izvjestiteljicu za e, prvi izvještaj koji je danas na e, dnevnom redu. Bueno, comenzamos, comenzamos con, con la reunión de, Dobro, počinjemo onda ipak sa današnjim sastankom. Želim vam svima dobrodošlicu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Ako se svi slažete, dat ću vam jedan prijedlog, a to je da najprije raspravljamo o točki broj 5, i tek onda o točki broj 4, budući da izvjestiteljice za, e, za mišljenje pod točkom broj 4 nema. Stoga predlažem da krenemo sa promicanjem rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja i kliničkih istraživanja. Ako se slažete sa time, da onda je ta promjena usvojena. Što se tiče priopćenja predsjednice, tu vam nemam ništa za dodati i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, E, promicanje rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja i kliničkih istraživanja. Izvjestiteljica gospođa Besera. Već smo održali nekoliko rasprava o tom izvještaju. E, mislim da je interes bio velik s obzirom na broj amandmana koje je podnesen i zbog toga ću odmah dati riječ izvjestiteljici gospođi Beseri i nakon toga otvaramo raspravu. Izvolite. Hvala vam. Da, Danas najprije želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama zastupnicima koji ne samo da su pokazali zanimanje za ovaj izvještaj, već su i e, slali svoje amandmane, svoje razmišljanja, svoje prijedloge. I mislim da je sve to znatno obogatilo izvještaj. Kao što je rekla e, predsjednica, dobili smo 298 amandmana i htjela sam vam Htjela sam vam zapravo e, reći da smo do sada odlično surađivali, posebice kad je riječ o prioritetima. Želimo da ti prioriteti budu vrlo jasno određeni. A osim toga otišli smo i korak dalje. I e, neke od amandmana smo mi e, izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni zajedno potvrdili. To daje vrlo jasnu ideju o tome koliko je e, važno raditi na unapređivanju ovog izvještaja. Te koliko je važno e, napokon suzbiti određene predrasude i to kroz ovaj instrument, ovaj izvještaj. Sljedeći tjedan ćemo imati e, sastanak izvjestitelja u sjeni, sljedeći utorak i tada ćemo imati priliku razgovarati o sadržaju amandmana i doći do kompromisa. Ja sam sigurna da ćemo doći do mnogih kompromisa. Plan je da u odboru glasamo krajem e, studenog, a na plenarnoj u siječnju. Još bih istaknula da se rasprava o ovom izvještaju odvija u tjednu e, u kojem sudjeluju i znanosti i istraživanja. Kao što znate, sutra ćemo u parlamentu u vječnicu, vječnici održati e, jednu konferenciju o, mm, o istraživanju i inovaciji u e, području ravnopravnosti. i na taj način želimo pokazati da smo inovativni, da se želimo riješiti pogrešnih predrasuda i želimo pokazati da smo mi u parlamentu spremni mobilizirati određene mehanizme koji će zasigurno dovesti do promjena koje su nam potrebne. Drago mi je da e, će na konferenciji biti prisutni i izvjestitelji iz Sjene i to baš u panelu i hvala vam e, svima na sudjelovanju, na e, suradnji i na velikodušnosti. Te hvala vam na tome što ste od samog početka se svi držali stava da ovaj izvještaj mora prije svega biti koristan. Hvala vam gospođo Besera. Sada otvaramo e, raspravu. Želi li se netko javiti za riječ? Gospodin Marsejs, da, evo Pozdravljam vas kao novog zastupnika u ovom e, odboru. Želim vam dobru suradnju i nadam se da ćete se s vašim naporima pridružiti u ostvarivanju našeg zajedničkog cilja. Hvala ti Rače. Drago mi je da sam danas ovdje sa vama. Ja, sam, ja ovdje mijenjam Žordija Sebastija i bavit ću se temama kojima se on bavio i on je zapravo i bio E, izvjestitelj u sjeni za ovo izvješće. Najprije želim zahvaliti Beatriz na odličnom e, radu. Mi smo jako zadovoljni ovim tekstom i očekujemo e, da će odbor za prava žena uključiti mišljenje odbora za razvoj. Mi smatramo da e, na svjetskoj razini moramo osnažiti i nacionalne i svjetske zdravstvene sustave te osigurati univerzalnu zdravstvenu skrb. Od farmaceutskih tvrtki, multinacionalnih farmaceutskih tvrtki moramo zatražiti da poštuju ljudska prava kada se provode klinička ispitivanja. Znamo da postoji jako puno problema, pogotovo recimo u Africi u provedbi kliničkih ispitivanja i riječ je o, i da se osiguraju istraživanja za najranjivije skupine, pogotovo za žene. Isto tako ne smijemo zaboraviti da ako želimo poboljšati kvalitetu zdravlja da moramo raditi na smanjenju siromaštva. Eto, to su e, najbitnije točke za koje smatramo da bi trebale e, biti prisutne u ovom izvještaju odbora FAM. I Beatrice, hvala ti još jednom na suradnji. Hvala a sada gospođa e, Wardin. Hvala vam lijepa. Upravo sam razmišljala o povijesti žena i o mentalnom zdravlju i mentalnoj bolesti. E, prije više godina Radila sam kao umjetnica u zatvorenim institucijama za ljude za koje se smatralo da imaju poteškoće s učenjem. A zapravo je bilo jako puno žena koje nisu imale poteškoće u učenju i danas bismo ih e, doživjeli kao žene kojima je potrebna neka vrsta terapije ili skrbi, e, pažnje. E, I željela bih reći nekoliko riječi o specifičnom položaju žena u ovom kontekstu. E, postojale su e, neke vrste terapija u takvim institucijama, to je uključivalo liječenje pomoću e, bilja, koristili su se razno razni napici i ima tu jako puno toga što je kulturno uvjetovano i potječe iz daleke prošlosti. E, čak su postojali ideje o tome kako e, ženina maternica e, se premješta unutar tijela i postojale su razno razne zablude što se tiče mentalnog zdravlja, ali jako mi je bilo drago surađivati s Beatrice i zahvalila bih izvjestiteljima u Sjeni i Beatrice na odličnoj suradnji u sklopu izrade ovog izvještaja. Bilo nam je zadovoljstvo raditi na tome i naši uredi su uložili puno truda i e, potpisali smo i izradili puno bitnih amandmana zajedno. Zahvaljujem tajništvu na potpori naprijed. E, što se tiče amandmana koji su podneseni, smatram da na koncu imamo dobar, snažan, strukturiran tekst koji sadrži bitne bitne elemente koji se odnose na mentalno zdravlje, kliničko istraživanje, imamo i bitne preporuke. A mislim da su te preporuke iznimno važne jer tu se radi o položaju žene u društvu i o rodnom aspektu našeg zdravlja. Mislim da nam treba e, cjelovit e, psihosocijalni pristup e, mentalnom zdravlju, a pritom moramo uzeti u obzir i ravnotežu između poslovnog i privatnog života, javne usluge i kompletan raspon životnog vijeka od mladosti do, do starosti. Pritom moramo uzeti u obzir i ranjive skupine, LGBTI zajednicu i druge. Ima jako puno Eh, elemenata koji su ovdje prisutni e, i koji su već spomenuti recimo u rezoluciji donesenoj povodom Međunarodnog dana žena koji se odnose i na žene izbjeglice. Međutim, moramo više raditi na mentalnom zdravlju muškaraca i e, dječaka na koje također utječu rodni stereotipi. I zato komisija mora izraditi jedan kompas e, i snažnu strategiju u ovom kontekstu i to je osnovni stup i osnovna poruka koju želimo da komisija primi na znanje. Moramo imati e, pred očima jasne poruke koje se odnose na kliničko istraživanje i klinička ispitivanja. E, puno više je truda potrebno uložiti i uključiti sve dionike kako bismo osigurali E, odgovarajuću ulogu žena. E, ako u tome ne uspijemo, to znači da će žene dobivati lijekove koje im, im ne trebaju. Tu ne govorimo o biljnim napicima ili nečem sličnom, ali još uvijek postoje situacije gdje žene dobivaju terapiju e, koja za njih uopće nije korisna. To znači da je općenito žensko zdravlje ugroženo. E, ugroženo je zdravlje svih nas ovdje i zato su hitno potrebne mjere u tom području i zato podržavamo rješenja u koje su uključene sve političke grupacije i unaprijed se veselim suradnji i doprinosu svih kolega kako bismo imali snažan tekst. Uvjerena sam da ćemo to uspjeti ostvariti. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Hvala vam gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ovo izvješće smatram izuzetno važnim jer pokriva područje istraživanja o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima, no nažalost neke formulacije u samom izvješću smatram izuzetno problematičnim. U prvoj uvodnoj izjavi naime stoji kako je pravo na zdravlje temeljno ljudsko pravo što je u suprotnosti sa Poveljom o temeljnim ljudskim pravima na koju se izvjestiteljica poziva. Naime, ne postoji pravo na zdravlje već prema članku 35. povelje svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. S druge pak strane temeljno ljudsko pravo zasigurno jest pravo na život, ali njega se u nacrtu ovog izvješća ne poštuje već se u nekoliko točaka promovira pobačaj i poziva na kažnjavanje onog medicinskog osoblja koje izrazi priziv savjesti. A pravo na slobodu savjesti i prigovor savjesti također jest jedno od temeljnih ljudskih prava. Ne mogu se oteti dojmu da se u ovom izvješću želi reći da će se ukidanjem rodnih uloga iskorijeniti depresija što je sasvim nerealno. Žalosti me što je ovo izvješće ideološki obojeno i dokida temeljna ljudska prava umjesto da ponudi mjere za pomoć oboljelim ženama. Hvala na pažnji. Hvala vam, gospođo Petir. A sada riječ ima gospođa Bjork. Hvala. Ja bih e, također najljepše zahvalila izvjestiteljici. U nekoliko navrata smo razgovarali već u e, ovom, izvještaju i ja sam zajedno sa kolegicama podnijela već nekoliko amandmana. Kao što sam već ranije spomenula, ovo je vrlo važan i vrlo interesantan e, izvještaj u kojem naglašavamo pravo na zdravstvenu skrb za sve žene. To znači da e, se bavimo mentalnim zdravljem na jedan drugačiji način. To su spomenuli i druge kolege. Isto tako, kolege su spomenuli i probleme koji se odnose na e, istraživanja multinacionalnih tvrtki, farmaceutskih tvrtki, te na preveliku zastupljenost muškaraca u istraživanjima. E, želimo vidjeti više jednakosti kada je riječ o pristupu zdravstvenoj skrbi i to za sve žene. A osim toga smatram da je važno da istaknemo sve probleme koji se pojavljuju, da govorimo o tom, o problemima koje e, izazivaju rezovi u javnom sektoru i e, unatoč smanjenju novčanih sredstava na raspolaganju mora se osigurati jednaka e, kvaliteta skrbi. Veselim se suradnji sa izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u sjeni i nadam se da ćemo na kraju imati vrlo dobar izvještaj. Hvala vam gospođa Bjork. Mislim da se više nitko ne javlja za riječ. Ne znam želi li možda izvjestiteljica nešto reći nakon što je čula komentare kolega. Evo samo vrlo kratak zaključak. Želim vas još jednom podsjetiti na to da e, u rukama imamo vrlo važan instrument eh, koji će nam pomoći da ostvarimo promjene u sustavu koji ne funkcionira kako treba. Očito je da žene nemaju jednak, jednak pristup eh, sustavu zdravstvene skrbi, a riječ je o eh, temeljnom ljudskom pravu, kao što kaže i povelja o ljudskim pravima, o temeljnim pravima. Htjela bih se osvrnuti na komentare gospođe Petir ideologije imaju relativnu važnost. Mi smo ovdje prisutni iz različitih političkih klubova i iza kojih stoje, da, različite ideologije. No smatram da se ipak e, svi slažemo u jednom, a to nas čini snažnijima i boljima. A to je dakle kada možemo otkriti područja u kojima stvari ne funkcioniraju kako treba, a mi ih možemo ispraviti, zato što upravo su u našim rukama politike za unapređivanje određenih područja. Mi imamo sposobnost djelovati i osigurati svim građanima pristup zdravstvenoj skrbi. U slučaju nas žena, mi, smo, mi činimo polovicu stanovništva ili čak malo više i mi moramo utjecati i na promjene, mijenjati ono što ne funkcionira kako treba. Stoga eh, želim gospođu Petir podsjetiti da ovdje stvarno nema nikakve ideologije, već e, se izvještaj koncentrira na učinkovitost. I ja mislim da bismo morali iskoristiti tu priliku. Biti učinkoviti, ostaviti po strani bilo kakav oblik e, ideologija ili e, stavova, te usredotočiti se na činjenice. a kada možemo promijeniti činjenice, onda to moramo učiniti. Do sada smo mogli sklopiti tako važne sporazume i nastavit ćemo raditi u, na isti način. E, naravno, ne možemo se složiti oko svega, neke stvari će nam biti neugodne, no ja svejedno smatram da to možemo prevazići i zajedno e, uspjeti. Stoga E, želim svima zahvaliti na pozitivnom stajalištu, na otvorenosti i na sljedećem sastanku, sastanku izvjestitelja u Sjeni, ja se nadam da ćemo uspjeti postići veliki broj e, kvalitetnih kompromisa. Hvala vam. Hvala vam gospođo Besera. Evo samo da vas podsjetim, ovdje smo u jednoj političkoj instituciji u Europskom parlamentu. Mi ovdje predstavljamo i političke i ideološke raznorazne političke i ideološke orijentacije, to je osnova ovog parlamenta, no svakako smatram da ideološki položaj ne moraju nužno biti nešto negativno. Ovdje se spominju ciljevi koje nas e, ujedinjuju. No reći da svi mi koji ovdje sjedimo i koji predstavljamo raznorazne ideologije i orijentacije Naravno da moraju postojati e, ideološke razlike i moramo imati priliku reći što mislimo te pregovarati. Jer jedino tako možemo doći do dogovora. No ja ne bih voljela da e, ideologija im bude negativno obojena. Zato svi mi ovdje koji sjedimo branimo određene ideologije. Eto, barem ja tako smatram. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Stigla nam je izvjestiteljica za mišljenje za odbor IMKO o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredava država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Gospođo Estaras, izvolite, imate riječ. Hvala vam, Irače. Ispričavam se prije svega što kasnim, bila sam na odboru za pravna pitanja. Europski akt o pristupačnosti se, eh, je nastao iz konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i već u toj konvenciji u članku 9 se govori o tome da bi trebalo donijeti Europski akt o pristupačnosti. Eh, taj akt trebalo donijeti e, još 2011. tako da vidite da kasnimo i zapravo je napokon dobra vijest da je komisija prije godinu dana usvojila taj europski akt. Kada se analizirao akt u UN-u u kolovozu prošle godine o tome kako se o, kako, o tome kako zemlje članice provode konvenciju, jedan od zahtjeva UN-a bio je e, zatražiti donošenje, to jest provedbe tog akta. Taj akt danas stvarnost, u brojnim odborima od nas traže mišljenje o tom aktu, ja radim u odboru FAM na pripremi mišljenja. E, sam akt je pozitivan, ali neke stvari se mogu i e, popraviti. Krenimo sa pozitivnim. Dakle, to je kao prvo direktiva, što znači da je obvezujuća za zemlje članice. Mm, nije potrebna e, dakle dovoljno je kvalificirana većina u vijeću da bi se usvojilo ne mora biti usvojeno jednoglasno Zatim uključeni su dakle svi koji sudjeluju u lancu, dakle od proizvođača, uvoznika, distributera i tako dalje. I to je važno zato što sve faze proizvodnog lanca moraju biti jednako pristupačne. Zatim još je vrlo važno da postoji postupak e, u slučaju da postoji rizik od nepoštivanja zahtjeva za pristupačnost. Stoga kroz e, ovo mišljenje donosimo određene prijedloge kako to e, popraviti. E, dakle, predlažemo da samo okruženje mora biti pristupačno. Ako se recimo ne ispunjava određena direktiva, da se ne mora pokrenuti kazneni postupak, već recimo same nevladine udruge mogu nadzirati provedbu. A što se tiče nadzora kriterija za pristupačnost, dakle da se objavljuju službene objave o tome. E, zatim sve ono što se odnosi na informacijske i komunikacijske tehnologije i dakle da to dođe u e, sve sektore, u zapošljavanje, u obrazovanje, u socijalne usluge i tako dalje. Dakle da bude što raširenija. Ove dane E, se organizira jedan europski forum za osobe sa invaliditetom i tu će se definirati na koji način bi se ta direktiva mogla nadopuniti. E, ono što budemo čuli na forumu zajedno e, s ovime što, na čemu sam ja radila će činiti mišljenje o ovom europskom aktu. Hvala vam gospođo Estaras. A sada riječ ima gospođa Hert. Hvala lijepa. E, zahvalila bih e, time da e, prvo zahvalim izvjestiteljici. U ovom trenutku drago mi je što se slažemo oko brojnih stvari, a to je iznimno važno jer je riječ o bitnom izvještaju. Moram reći osim toga da sam pozitivno iznenađena aktivnostima komisije što se tiče pristupačnosti, iako bi mi bilo puno draže kada bi komisija postavila potpuno jasne zahtjeve u odnosu na gospodarske subjekte. Ovo je značajan korak u pravom smjeru i mislim da mi možemo učiniti tekst još snažnijim. Željela bih da zahtjev za transparentnošću bude uključen u cijeli ovaj e, proces. I osim toga, E, trebamo osigurati uvažavanje E, pritužbi ukoliko nije osigurana pristupačnost. Ako uključimo što više dionika, izvršit ćemo pritisak e, i će veća vjerojatnost e, da će se poštivati odredbe koje su ovdje navedene. Osim toga, bitno je istaknuti ekonomsku odgovornost, bilo da se radi o ovlaštenim distributerima ili uvoznicima. Ne moraju to nužno biti potrošači na čijim plećima mora biti kompletna odgovornost. Moraju se postaviti zahtjevi u odnosu odnosu na gospodarske subjekte. E, jako je važno da istaknemo razne aspekte diskriminacije e, kojima su izložene žene i e, djevojke s invaliditetom. U ovom trenutku smatram da je mišljenje dobro i sadrži bitne zahtjeve na sve one koji ih trebaju definirati. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Kuneva. Kad govorimo o ovom e, nacrtu direktive o pristupačnosti usluga, onda možemo govoriti o velikoj pobjedi e, udruga koje predstavljaju osobe sa invaliditetom. Kao što je gospođa Estara Sferagut rekla, ono što je izuzetno važno je da moramo postići puno više. U mnogim e, državama članicama Europske unije osobe s invaliditetom su prisiljene da ostanu nevidljive jer im je teško fizički izaći sa svojih domova a s druge strane također nemaju pristup vanjskim infrastrukturama, trotoarima, klinikama, bolnicama i tako dalje. Slažem se sa izvjestiteljicom e, koja kaže da moramo pojačati pristupačnost, no isto tako i ovu, e, ovu jednakost šansi, uključujući i spolove. Nacrt direktive treba se baviti ne samo osobama s invaliditetom, nego također i trudnicama, osobama koje guraju u e, svojim kolicima djecu i tako dalje. Slažem se također sa izvjestiteljicom koja kaže da se područje primjene direktive mora proširiti te da bismo morali s time pokriti cijeli niz e, proizvoda. Zbog toga ćemo podastriti i uložiti amandman koji ćemo zatražiti da se pristupačnost e, proširi, taj koncept da se proširi na električne uređaje, da se proširi na pristup medijima, društvenim mrežama i tako dalje. I na kraju moramo paziti na troškove budući da osobe s invaliditetom u većini slučajeva imaju e, niske prihode, a zbog toga ne smiju biti izloženi povećanju troškova koji proizlaze iz njihovih potreba. E, usluge moraju biti pristupačne financijski. Isto tako vjerujem e, da moramo osmisliti i predvidjeti jamstva u tekstu kad govorimo o jačanju ovih tijela, e, nadzornih tijela. A kad govorimo o novim proizvodima, moramo također tome prilagoditi i notice. Također e, moramo obučiti osobe koje pomažu osobama s invaliditetom da koriste nove proizvode. Provedba direktive što se tiče elektroničkih uređaja, posebno što se tiče e, znači e, njihovog trajanja, to je nešto što moramo uzeti u obzir. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Redken. Hvala puno, hvala izvjestiteljici na ovom nacrtu mišljenja. Slažem se sa kolegicama da imamo ovdje dobar temelj za raspravu, a to je dio većeg paketa što se tiče provedbe znači konvencije UN-a e, o pravima osoba sa invaliditetom. Da, ono što je važno da je direktiva bude zakonski obvezujuća, ali kad pogledamo tekst onda imam opći utisak da zapravo nam manja ova rodna osjetljivost. Mislim da u tom smislu ovaj odbor mora igrati ključnu ulogu jer e, kao što su kolegice rekle Osobe, žene s invaliditetom su izložene posebnim problemima i izazovima i moramo biti sigurni da je to pokriveno svim zakonodavnim aktima u okviru Europske unije kojim se implementira e, konvencija UN-a. Drugo, također je rečeno da Žene su pogođene ne svojim osobnim invaliditetom jer e, su također i e, disproporcionalno uključene u skrb e, osoba s invaliditetom i tu u tom smislu moramo to također pokriti što se tiče ove rodne dimenzije. Ono što bismo također stavili u središte rasprave je područje primjene, znači da imamo e, područje primjene ne samo na javnim mjestima, nego što se tiče električnih uređaja, također e, pristupačnosti u tom smislu i jamstvima na tom području a moramo također to uključiti u sve zakonodavne akte kako bismo imali ovaj specifični pristup e, pristup ženama s invaliditetom E, zadovoljno smo s ovim e, prijedlogom i veselim se raspravi. Hvala. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa Žitnanska. Ďakujem veľmi pani prvom rade dovolte aj sa... Hvala, gospođo predsjednice. Prije svega želim e, zahvaliti izvjestiteljici na ovom mišljenju što se tiče sadržaja specifičnih prijedloga taj nacrt je izuzetno dobar. Čuli smo tijekom rasprava o direktivi i čak i izvan ovog odbora to da je važno da je direktiva e, važna ne samo za osobe s invaliditetom nego općenito za e, cijelu javnost. Svi se mogu naći u situaciji da su bolesni i da privremeno su osne, nesposobljeni. Ono što je izuzetno važno je da ako određene stvari budu pristupačne osobama s invaliditetom, onda će biti pristupačni svima. Važno je da ovaj nacrt direktive ne bude e, namijenjen samo osobama s invaliditetom, nego svima nama. No, Isto tako vjerujem da moram ovaj nacrt promatrati pod pozitivnim svjetlom budući da nudi mogućnost poduzećima budući da im se omogućava da e, osmisle novu klijentelu. Izvjestiteljica je rekla da u cijelom lancu moramo paziti znači na pristupačnost usluga i moramo također paziti na okoliš. Znači, e, u svem tom okružju ne smijemo imati ikakvih prepreka i to je nešto na čemu moramo inzistirati. Također se mogu složiti sa sugestijom izvjestiteljice što se tiče potrebe da uključimo također i udruge koje predstavljaju osobe s invaliditetom. Ne znam da li su predstavnici komisije prisutni, no postavljam si pitanje što oni misle o rokovima koje je izvjestiteljica e, navela i sugerirala. Ja mislim da ti rokovi moraju biti stroži. E, ne znam da li to komisija vidi na isti način. Imam e, također i neke druge primjedbe, ja ću to e, znači e, dostaviti u obliku specifičnih amandmana, ali prijedlog izvjestiteljice je izuzetno kvalitetan. Hvala. Hvala vam. Evo sada na kraju rasprave možda komisija želi uzeti riječ na ovu temu. Da, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Samo nekoliko riječi kako bih čestitala izvjestiteljici na ovom e, nacrtu e, mišljenja i pomoći samom prijedlogu komisije. Također zahvaljujem i onima koji su intervenirali kako bi nas e, podržali. Radi se o važnom dokumentu za komisiju i računamo na parlament kako bi poboljšao tekst i naravno e, branilo. Želim e, ipak reći nekoliko riječi o nekoliko točaka. Prije svega želim reći da u našem prijedlogu smo željeli izbjeći bilo kakav administrativni teret za poduzeća. Razumijemo znači cilj ovog nacrta mišljenja gdje želimo jačati nadzor, no s druge strane želimo da direktiva bude e, nešto e, čime će se poduzeća svakodnevno moći baviti i upravljati na najbolji mogući način. Također Želim vam skrenuti pažnju i na prijedloge amandmana na kraju dokumenta. Znači radi se o člancima 27 i 28 direktive gdje se žele e, smanjiti rokovi provedbe. Mi smo tu pronašli isto znači stajalište što se tiče odbora peti, da u svakom slučaju je potrebno e, praktički provesti u djelo e, pristupačnosti, to je nešto na što se mi obvezujemo. No ovdje smo također željeli napraviti i razuman prijedlog što se tiče rokova, posebno za gospodarske subjekte i poduzeće. Tim im treba omogućiti da se prilagode tim novim pravilima i da odgovore na svoje obveze koje nisu uvijek e, najlakše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 onda smo pokušali pronaći ovdje jednu ravnotežu. Ali što se tiče ovog e, roka za izvještavanje za komisiju, kad prelazimo sa e, pet godina na tri godina, kad pogledamo 20, članak 28, radi se o širokom izvještavanju, trebamo provjeriti da li se zbilja na pravi način provodi direktiva, a potrebno nam je i vrijeme da bismo mi to provjerili činilo nam se razumnijim da ovdje imamo rok od pet godina kako bismo uspjeli osmisliti zbilja potpuni izvještaj izvještavanje kako ne bismo prebrzali na tom području. U tom smislu izvještaj ako skratimo rok bi mogao biti nepotpun. Isto tako još jedna točka. Također podržavamo ovaj pristup izvjestiteljice koja govori o savjetovanju udruga e, koje predstavljaju osobe s invaliditetom. Da, u istinu, e, oni su u svakom slučaju vrlo korisno e, znači pridonosili ovom cijelom procesu i mogu mogućnosti što se tiče provedbe direktive. Evo, to je ono što sam željela reći e, kad govorimo o prvim reakcijama na nacrt mišljenja. Hvala. Hvala vam. A sada izvjestiteljica. E, hvala vam svima jer ja smatram, mislim da ćemo svi zajedno znatno e, unaprijediti ovaj tekst Mislim da su se mnogi bojali da mm, brojne organizacije koje predstavljaju osobe sa invaliditetom neće biti uključene. A što se tiče rokova, mi smo tražili da prijeđemo sa šest na pet godina kad je riječ o e, provedbi svih odredbi direktive. Zato što direktiva već kasni četiri e, godine Vivian Reding je to obećala u prosincu 2011. ponovno 2012. ponovno 2013. ponovno 2014. i došli smo do prosinca 2015. I e, naravno da organizacije više jednostavno nemaju povjerenja. I smatraju da je šest godina sada malo ipak predugačak rok da bi pet godina bilo e, itekako dovoljno za prijenos u nacionalno zakonodavstvo. Ja sam baš imala raspravu u odboru Juri i tamo smo razgovarali o jednoj direktivi koja je cena u roku dvije godine i onda mi nije jasno zašto bismo u ovom slučaju imali šest godina. Izvještaj komisije. Dobro, tu možemo raspravljati ja sam stavila tri godine, koji se traži pet za e, prikupljanje podataka. Možda u prvom trenutku da, ali jednom kad se sve to pokrene, pet godina možda ipak malo previše. Recimo kada zemlje članice, mislim, mislim da bi bilo dobro da zemlje članice nakon tri godine podnesu izvještaj o e, ocjeni. Zato što rokovi se ne poštuju pet godina postaje šest, šest postaje sedam, tako da je možda ipak bolje da te rokove skratimo jer onako se nikada ne, e, ne ispoštuju. Eto, to vam je moje mišljenje. Hvala vam gospođo Estaras. Obavještavam vas da je rok za podnošenje amandmana na ovo mišljenje 11. studenog u e, podne. I Završili smo sa ovom raspravom. Sada imamo vrlo kratku stanku od 10 minuta. U 5 sati imamo zajedničku sjednicu odbora sa odborom za poljoprivredu kako bismo razgovarali o ženama u ruralnom području. No čuli smo od predstavnika, od gostiju koji nam dolazi iz odbora Agri da će kasnije